sa izolacijom i upravo ta izolacija ljude koji bježe od e, nasilja tjera u ruke kriminalcima, a mi trenutačno to vidimo prije svega u Libiji. No tome nije dovoljno. Dakle, ne samo da države članice svoju europsku i kršćansku obvezu ne preuzimaju, ne, nego ako bi slušali konzervativce, onda bi sada europski službenici bili i u trećim zemljama gdje bi pružali pomoć eh, kada je riječ o vraćanju izbjeglica u druge treće zemlje. To je vrlo teška situacija za granične policajce, ali isto tako to je prebacivanje odgovornosti na druge. Dakle, sve to mi smo uspješno odbili ovime. Kada će vijeće, konačno koje danas uopće nije ni prisutno, konačno pokazati da e, želi e, isto toliko uložiti kada se radi o pitanju azila kada je riječ e, kao što je pokazao veliki angažman kada je bilo riječ o sigurnosti granice. ali samo tako se možemo uhvatiti u koštac sa svim problemima i samo tako možemo održivo obraniti svoje granice i svoje zajedničke vrijednosti hvala Gospođo Zipel, želite li prihvatiti plavu karticu od gospođe Šojdrove? Ne, hvala. Um, hvala, a sada gospodin Kölmel na minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Da, Frontex trebamo ojačati, tome jest tako, ali potrebno nam je više osoblja. Dakle, to bi bila pravilna mjera, ali vidimo da se tu traži 10.000 dodatnih radnih mjesta, ali to ukazuje na problem. Naime, nećemo mi probleme rješavati unutar Europske unije samo na način da tražimo sve više novca. Ono što nam treba je zakonska regulativa, sveobuhvatna zakonska regulativa koja ponovno daje upravljačko pravo u ruke Europske unije. Dakle, mi moramo ne samo braniti granice, nego se moramo pobrinuti da mi odlučujemo o tome tko smije ući u Europsku uniju, a tko ne. Dakle, tu e, imamo sada većinu koja iznalazi jednostavna rješenja, koja želi e, novcima prikriti probleme, iako se problemi se više pogoršavaju. Europska unija neće biti spremna ako dođe do nove krize, a to nije u interesu građana. Dakle, ako mi želimo Europsku uniju koja je blizu građanima, onda moramo njihove strahove ozbiljno shvatiti i zato vas molim da ovdje jedanputa konačno vodimo jednu načelnu raspravu. Hvala, a sada gospođa Vikstrom. Hvala. Na početku želim srdačno čestitati kolegici Roberti Mecola na izuzetnom eh, radu i hvala na izvrsnoj suradnji koju smo imali svih ovih godina i hvala također eh, komisiji na ovom izuzetnom prijedlogu. Kada nadlječem Europu ne vidim granice. Te se riječi prepisuju prvom predsjedniku Slobodne Čehosovačke Vacavu Havelu i veliki uspjeh europskih integracija, oklanjanje unutarnjih granica, zapravo se temelji na čvrstim vanjskim granicama. Dakle, nije riječ o izgradnji tvrđave Europe niti o odvraćanju ljudi, nego je riječ o tome da se vrši kontrola nad tokovima ljudi koji izlaze ili ulaze u Uniju i također je riječ o tome da provodimo odgovarajući sigurnosni nadzor i sve provjere na e, uredan način nad svima koji dolaze ovamo, koji traže međunarodnu zaštitu. Odgovarajuća zaštita granica ključna je kako bi se spriječio priljev krivotvorenih proizvoda i nedopuštenih proizvoda i tvari koje ne želimo u Europskoj uniji. Ovo izvješće o kojem možemo glasovati danas ne e, predviđa federalizirane nadležnosti. Ja smatram da je to put naprijed, ali ovo je ipak e, pravi korak u pravom smjeru. I dopustite mi, gospodine predsjedavajući, ovdje sam deset godina i ovo je jedan od mojih posljednjih govora ovdje u vježnici nakon tih deset godina. Želim zahvaliti svim kolegama i svima s kojima sam surađivala i upamtite da e, kada politika prestaje, ipak prijateljstvo ostaje, a osim toga to je još jedna prilika za nov početak. Hvala. You are an optimist. No, ponekad politika i uništava prijateljstva. No, nadam se da će u vašem slučaju biti istina ono što ste rekli. Gospođa Forenca na jednu minutu. Hvala, gospodine predsjedatelju. 1311 mrtvih samo 2018. godine. To je bilanca mrtvih na sredozemlju, ali ovdje i dalje govorimo o granicama i o jačanju politike odvraćanja ljudi. Mislim da Europska unija mora krenuti drugim putem. To je nužno. To mora biti put e, na kojem ćemo proglasiti libijske luke nesigurnima. Da, Europa je to već e, izjavila, ali i dalje neke zemlje članice Europske unije smatraju da je moguće vraćanje u Libiju i tu mislim na Italiju moramo odlučiti želimo li da nas se zapamti kao one koji su povećali broj mrtvih na sredozemlju ili kao one koji su to pokušali spriječiti. Ne možemo vraćati ljude u Libiju zato jer su oni izloženi mučenju tamo. Ne možemo povjeriti traganje i spašavanje libijskoj obalnoj straži jer to znači da će se ljudi morati vratiti u Libiju. Moramo dokinuti bilo kakav sporazum e, o migrantima između Europske unije i Libije. Europa mora odlučiti hoće li biti e, kontinent zatvorenih luka ili dostojanstven kontinent. Hvala, gospođa Valero, na jednu minutu. Hvala. Na tisuće ljudi odlazi iz zemalja u kojima vladaju sukobi jer su jednostavno istjerani i također to se događa zbog e, klimatskih promjena i tu ćemo imati pojačani priljeve imigranata zbog e, klimatskih katastrofa koje će e, zahvatiti 250 milijuna ljudi i osim toga 600 milijuna ljudi koje će osjetiti posljedice rasta razine mora. A samo jedan manji dio ljudi koji su time zahvaćeni dolaze u Europu. No što mi moramo učiniti? Mi smo spremni uložiti ogromne resurse kako bismo ih zadržali podalje od nas. To je zapravo još jedan primjer kratkoročnog razmišljanja i zato plaćamo cijenu svega toga. Trebamo izvajati sredstva za sprječavanje ovakvih sukoba, ovakvih pojava i e, siromaštva i degradacije sve klimatskih promjena. Hvala gospodin Korao na minutu i 30. Hvala. Recimo si to jasno i glasno, poštovni kolege. Reforma zajedničke politike u azilu bila je promašaj. Nakon četiri godine ništa se nije promijenilo u Dublinu koje, e, i čija su pravila i dalje na snazi. Libija, Libija je dalje i u plamenu i novi val imigranata će uskoro pristići u Europu, a da Europa neće biti spremna, točno kao što je bilo 2015. godine. Pečačanje vanjskih granica je jedina nova mogućnost i Frontex je glavni instrument toga. Ono što je Europa zapravo sama učinila jeste eksternalizacija tog problema, odnosno davanje novca zemljama članicama kako bi odradile prvljavi posao i kako bi što više zatvorile granice. Reforma e, Frontexa je vrhunac ovih mjera, reforma koja je na brzinu usvojena, u nastojanju da se usvoji nešto što bi se moglo pokazati u kampanji kako bi se skrenula pozornost sa reforme zajedničke azilne politike koja je nasukana na e, nastojanjima nekih zemalja članica koje ne žele niti čuti o tome. Mi smo se protivili ovoj reformi jer smatramo da e, suverenost zemalja članica kada je riječ o upravljanju vlastitim granicama se mora e, se ovdje shvaća na pretjeran i neprikladan način, odnosno komisiji putem agencije Frontex daje se mogućnost da kazni zemlju za koju se ne smatra da upravlja vlastitim granicama i osim toga mogu se uvoditi nadzor na vanjskim granicama ako se ne provode preporuke agencije. To je još jedan primjer toga kako u Europi načelo solidarnosti e, se provodi u praksi. Hvala. Gospodine Epididejos, na jednu minutu. Hvala. Dakle, u praksi se pokazalo da je Frontex neuspjeli projekt, no Europska unija sada želi povećati vrijednost Frontexa i pretvoriti u agenciju za obalnu stražu, obalnu i graničnu stražu. I e, sada se povećava broj osoblja i na taj način će se dodatno dodatno opteretiti europski građani. Dakle, države članice će, njima će biti oduzete instrumenti za osiguranje granica. I to doista nije logično. Dakle, Najbolja zaštita je pružena onda kada se sama država brine o njoj. No, u praksi se pokazalo da većina država članica u Europskoj uniji svoje granice zatvaraju kada dođe do neočekivanog e, vala i onda se problem e, premješta na druge države gdje je došlo do problema, primjerice Grčku. Dakle, e, Grčka je uvijek na neki način žrtveno janje. Hvala. A sada Diaz de Mera. Izvolite, imate minutu i pol. Gospodine predsjedavajući, želim eh, čestitati Robert kada govorimo o integriranom upravljanju granicama i kada je riječ o učinkovitom upravljanju migracijama i o osiguravanju Eh, razine sigurnosti, a da pri tome istovremeno eh, i dalje eh, ostane netaknuta mogućnost mobilnosti. Dakle, potrebna nam je i uža suradnja sa trećim zemljama. To su vrlo važni koraci kako bi i dalje radili na tome da poboljšamo suradnju između nas i zemlja porijekla. Ova nova agencija, odnosno njezine nove ovlasti su kamen temeljac kada je riječ o osiguranju e, sigurnosti i mira u Europskoj uniji. Mi ovdje u Europskom parlamentu i dalje moramo raditi na tome da Frontex dobije dodatne nadležnosti, ali isto tako i dodatna sredstva. Jedna stvar je sigurna, Zaštita e, granica također podliježe i međunarodnom humanitarnom pravu i međunarodnoj povelji o temeljnim pravima. Puno hvala. A sada gospođa Fajon, izvolite. Slažem se da trebamo bolju zaštitu vanjskih granica Europske unije jer je to ključno za bolje funkcioniranje područja Schengena i bolje upravljanje granica. Trebamo proširiti mandat Frontexa i ja ću za to glasati. Tako ćemo ustanoviti e, stalne snage od 10.000 osoblja do 2027. godine Važno je da države članice snose glavnu odgovornost za upravljanje granica. Moramo zaštititi e, e, građanska prava e, svih osoba koje se vraćaju u svoje zemlje. Suradnja Frontexa sa trećim zemljama mora biti predmetom novog sporazuma Htjela bih također reći da nova pravila za vanjske granice neće biti valjana ako nemamo siguran europski prostor. Hvala predsjedniče. Ako imamo jednu agenciju za zaštitu granica e, e, koja zaslužuje europska sredstva, to je Frontex E, trebamo osigurati slobodno kretanje unutar e, e, Europe, stoga trebamo sigurne vanjske granice. Pozdravljam proširenje mandata Frontexa a i ustanovljavanje stalnih snaga. Uvijek ponavljam da moramo surađivati kako bismo zaustavili val ilegalnih migranata. To će zaštititi kvalitetu e, života i standard e, života. E, ekonomski migranti koji ne prihvaćaju naše vrijednosti nemaju mjesta u našim zemljama. I teroristi koriste migrantske kanale. Hvala. Puno hvala, a sada gospodin Urtasun. Hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da će ovaj, eh, ovo zakonodavno razdoblje ući u povijest. Naime, toliko je mrtvih na sredo zemlju, a ono najgore tek slijedi. Dakle, reforma Dublinskog sustava eh, i sada imamo novu agenciju e, koju želimo financirati milijunima eura. Iako ne postoji mehanizam za zaštitu temeljnih prava i ne postoje e, akcije e, traganja i spašavanja na moru kao što ovaj parlament tražio u mnogim pregovorima i glasovanjima. Dakle, vlade kazneno progone nevladine organizacije i dopuštaju im ne dopuštaju im e, pružanje humanitarne pomoći i ne postoji e, nijedna specifična misija zadužena za spašavanje. Mislim, to je prava sramota i moramo temeljito promijeniti svoju politiku. Puno hvala, a sada gospođa Gal na minutu. Gospodine povjereniče, Frontex može pridonijeti obrani granica, vanjskih granica Europske unije, iako je to prije svega zadatak država članica. I proširenje mandata Frontexa, e, mislim da to neće ići na, ne smijemo dopustiti da to dovede u pitanje e, suverenost država članica i samo država članica može brinuti o tome i moraju surađivati. I pitanje je hoće li stvar tako funkcionirati, no doista mi je žao da ovaj sporazum ne omogućava da Frontex pruža pomoć primjerice na makedonskoj granici ili na granici neke druge ne države, odnosno države koje nije Europskoj uniji, kada je riječ o vraćanju nezakonitih migranata i da ona neće moći preuzeti veću funkciju. Mađarska vlada se uvijek zalagala za jačanje obrane granica e, i mi smo doista tu preuzeli lavovski dio posla i time smo zaštitili Europsku uniju bez da smo dobili ikakvu potporu. A ono što mi sada prije svega očekujemo da EUNIT pruži veću financijsku pomoć jer Mađarska još do sada doista nije dobila nikakva financijska sredstva za to. Puno hvala, a sada gospođa Gijom, imate minutu, izvolite. Bez e, sumnje je trebalo ustanoviti e, Frontex, jer moramo granicama upravljati na europskoj razini. E, to trebamo popratiti poštivanjem ljudskih pravima na vanjskim granicama imam dva žaljenja u ovome e, za budućnost. E, žalim što nismo dali aktivni e, mandat Frontexu za spašavanje na moru. Ljudi se utapaju u sredozemlju. Trebamo poduzeti rizik zemlje prebacuju odgovornost za spašavanje sa jedne na drugu. E, zabranjuju e, građanskim organizacijama da spašavaju. Trebamo sada drugu reformu Frontexa, a e, ništa nismo poduzeli da promijenimo režim azila. Neke zemlje blokiraju taj sustav. Na tome radimo već dvije godine. imati ulogu u zaštiti vanjskih granica unije ali predloženi je smjer razvoja agencije pogrešan. umjesto usko specijaliziranih mobilnih snaga za brzu reakciju u slučaju krize uz paralelno jačanje graničnih policija koje su najkompetentnije braniti granicu stvara se nova pretjerano birokratizirana služba s previše zaposlenih čija će učinkovitost biti vrlo upitna problem nezakonitih migracija mora se rješavati na izvorištu a frontexu ovim prijedlogom nisu dane ovlasti da sudjeluje u vraćanju migranata iz trećih zemalja u treće zemlje to znači da frontex primjerice neće moći asistirati u vraanju nezakonitih migranata iz sjevernoafričkih zemalja u države iz kojih ti migranti dolaze. ovakvom politikom sami sebe osuujemo na borbu protiv nezakonitih migracija i organiziranog kriminala na svome pragu umjesto da problem rjeavamo što je mogue dalje od svojih granica. migracijska politika i politika azila trae drastinu a ne ovakvu kozmetičku promjenu. Uh, domnul un minut i sekunde. hvala. na minutu i pol, un minut. Zatim gospođa Kijenge na minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. Sa velikom odgovornosti ova je vječnica poduzela reformu uredbe kojim se uspostavlja granična i obalna straža. Nadoladali smo unutarnje podjele, pregovarali smo i sporazumjeli smo se oko teksta koji je istina mogao biti ambiciozniji, ali koji će svakako učvrstiti jedan od četiri stupova na koje je komisija ukazala u svojoj Europskoj agendi za imigracije, odnosno upravljanje vanjskim granicama. Podsjećam međutim da je komisija u istom stupu pozvala Europu da intenzivira aktivnosti traganja i spašavanja na moru. Granicama moramo istina upravljati na učinkovit način, ali isto tako poštujući temeljna prava. Podrška ovoj reformi je zapravo zbog toga što smo uspjeli očuvati ta prava, a isto tako očuvati i traganje i spašavanje na moru, što je za nas jedan od prioriteta zajedničkog europskog sustava azila. Želim zahvaliti povjereniku Avramopoulosu i na kraju ovog saziva upućen mu još jedan apel, odnosno da ponovno promisli o operaciji Sofija i da je stavi više sredstava na raspolaganje i da se više posveti traganju i spašavanju. Hvala gospodin Radev na minutu i pol, izvolite. Predsjedniče, povjereniče, dame i gospodo. Sjećam se potpuno jasno, pred pet godina sam počeo moj mandat u Europskom parlamentu. U to vrijeme e, e, ideja o obalnoj straži i graničnoj straži je bila samo magloviti projekt E, nešto što će se ostvariti do 2030. Bili smo naivni jer već godinu dana kasnije smo imali milijune e, migranata koji su prelazili vanjske granice Unije. E, čak i uz dobro pripremljenu stražu e, nije se moglo upravljati tako ogromnim valom i migranata E, nismo znali što činiti e, u takovoj situaciji. E, shvatili smo da je Schengen važan, ali da zato moramo imati dobro zaštićene vanjske granice. Vanjske granice koje treba štititi. Danas e, govorimo o ustanovljavanju e, proširenog mandata Frontexa, o ustanovljavanju stalnih snaga od 10.000 e, osoblja. Mislim da će ova nova agencija biti dokaz solidarnosti između država članica članica koje su unutar granica i na vanjskim granicama. A sada imamo slobodno javljanje za riječ. Imamo deset javljanja za riječ. Hvala. Ja bih htio kada bi se svi mogli javiti za riječ. Stoga vas molim da se svi drže svega vremena. Jer u 17 sati imamo još jednu novu točku dnevnog reda. Zato vas molim da doista držite se vremena koje ste dobili. Sada prvo gospođi Šojdrovoj dajem riječ. Hvala što ste, hvala što ste mi dali riječ. Moramo se podsjetiti da je ovaj e, e prijedlog odgovor na veliku grešku 2015. i 16. kada su vanjske granice Schengena bile e, neadekvatno zaštićene i kad e, ih te granice prešlo više od pol milijuna izbjeglica i migranata. Neki su bili izbjeglice iz ratnih područja, ali bilo je mnogo onih e, koji nisu bili i prihvatljivi za azil i koji su se trebali vratiti. Stoga i mislim da Evropska unija mora moći zaštititi svoje e, vanjske granice zbog vlastite sigurnosti. U slučaju da e, tisuće e, migranata opet žele ući i ako da osjećaj sigurnosti bude izgubljen. Zato ću glasati za prijedlog europska obalna i granina straa postaje jo djelotvornija. nova agencija pomoći će boljoj zatiti granica kako bi se očuvalo slobodno kretanje unutar unije. podravam novi kontingent od ten operativaca jer u roku od najvie pet dana mogu pomoi zemlji lanici ako se suoi s povećanim priljevom migranata na granici. agencija nije samo podrka već i koordinator akcija na vanjskim granicama te će, uvaavajui temeljna prava aktivnije sudjelovati u procesuiranju prava na azil i povratu onih koji ne zadovoljavaju uvjete mislim da je bilo vrijedno razmotriti ideju procesuiranja prijava i povrata u susjednim zemljama radi ubrzanja cijelog procesa. kako dolazim iz hrvatske zemlje s najduljom vanjskom kopnenom granicom u europskoj uniji posebno podržavam rad agencije na vanjskim granicama unije ne samo schengenskog prostora od kojeg smo i dalje nažalost ograđeni bodljikavom žicom. drago mi je što ćemo u kontroli naših i europskih granica imati snaniju potporu europske unije. hvala. Stevens. Stevens ima riječ, izvolite. Poštovani predsjedavajući, uvaženi kolege, mi smo uvijek podupirali Frontex 2016. kada je Frontex dobio mandat da e, bude uključen u vraćanje osoba kojima je odbijen azil. Dakle, Frontex ima vrlo važnu ulogu kada je riječ o e, čarter letovima, mi sada također podupiremo Frontex. Dakle, Frontex igra važnu ulogu u provedbi naše migracijske politike. Šengensko područje bez unutarnjih granica može opstati samo ako imamo jake i sigurne vanjske granice, a Frontex se brine za njih i Sada ćemo imati i povećan broj osoblja, pa će se Frontex moći bolje posvetiti tim zadacima. Vrlo je važno da će se Frontex sada moći e, uključiti u operacije u susjednim državama koji nisu unutar Europske unije kada je riječ o vraćanju izbjeglica, odnosno migranata u Maroko i druge zemlje, jer e, inače bi to bila propuštena prilika. Puno hvala, a sada gospodin Lef, izvolite, imati riječ. Hvala. Na početku želim izraziti žaljenje što ovako važno pitanje koje uključuje tisuće života i milijarde eura e, smo e, zapravo odlučili e, razmotriti, a bez prihvaćanja pitanja. No, zapravo rješenje za ovakve probleme je vladavina prava. Ako netko želi ući ilegalno u Europsku uniju, treba postati vrlo čvrsto i strogo pravilo prema kojemu se ta osoba mora vratiti natrag. No, s druge strane, treba postojati i definiran legalni kanal za one koje traže azil, jer sve civilne zemlje prihvaćaju pravo na azil i zaštitu od progona. Vladavina prava je dakle rješenje i pitam se hoće li 11 milijardi eura i dodatna birokracija biti e, do, rješenje kada bi bilo bolje jednostavno primijeniti zakone. Hvala gospodin Bogović. Hvala za besedo. E, Hvala na riječi. Drago mi je što je postignut sporazum eh, o tome da treba štititi vanjske granice i to će osigurati mir, blagostanje i stabilnost u Europi te funkcioniranje šengenskog sustava. Nažalost, eh, nismo 2015. godine jednako gledali na to, no ove 2019. godine konačno smo shvatili da trebamo zaustaviti ilegalnu imigraciju. Uvjeren sam da trebaju uslijediti još i daljnji koraci treba proširiti članstvo Frontexa, e, odnosno ovlasti Frontexa za povratak iz treće zemlje u treću zemlju. E, u Sloveniji, odakle dolazim, imali smo 2015. godine desetke tisuća prelazaka granica i sada je ponovno došlo do sličnih broja kao nedavno vrijeme i neće se to baš promijeniti u budućnosti. Dakle, oni koji dolaze iz Bosne i Srbije moraju se vratiti u treće zemlje uz pomoć Frontexa. Gospodine predsjedavajući, povjereniče, ja sam španjolski socijalist, europljanin i ja se itekako zalažem za opstanak Europe. Vidim napredak koji smo napravili, dakle imamo integrirano upravljanje granicama, zatim agenciju za obalnu stražu, zatim novi kapaciteti, dakle 15.000 operativnih snaga, nova financijska sredstva, mi kao socijalisti smo pridonijeli tome i to svojim amandmanima dakle da se situacija još dodatno poboljša što se tiče i temeljnih prava i poštivanja temeljnih prava i e, povelje o temeljnim pravima, no sve to ima i gorki e, prizvuk zato što nije bilo solidarnosti kada je riječ o južnim granicama Europske unije. Dakle, Španjolske se to tiče. Osim toga, paket o azilu se prekršio. Isto tako došlo je do blokade na vijeću. To također treba naglasiti. Puno hvala. Gospodin Matijas, izvolite, imate riječ. Hvala. Dopustite da ponovim da stanovnici Egejskih otoka e, su doista već e, očajni zbog e, sve većeg broja izbjeglica koje dolaze u Grčku. Prije nekoliko dana održan je prosvjed na Zamosu zato što stanovnici tamo jednostavno ne mogu više trpiti situaciju, ne mogu podnijeti veći broj nezakonitih migranata. Dakle, Frontex treba dobiti veću ulogu, treba odraditi svoj posao kada je riječ o zaštiti vanjskih e, granica, ne samo morskih granica, jer vidimo da već sada jako puno ljudi dolazi i preko kopnenih granica, ne samo preko morskih i zato nam je potrebno konkretno poboljšanje zadataka, odnosno rada Frontexa i mislim da bi Frontex također treba djelovati na granici između Grčke i Albanije, jer i preko te granice dolaze kriminalci. Puno hvala. Hvala gospodin Pošpišil.